ovu točku, sutra ćemo imati glasovanje. Dolazimo do sljedeće točke. Progon, e, kazneni prognoz e, žena u El Salvadoru zbog e, spontanog pobačaja. pobačaja. Gospodin Jurek ima je, četiri minute. Salvador je slobodna i demokratska zemlja. Eh, ona želi zaštititi život eh, o tome svjedoče nekoliko studija eh, zemlja želi zaštititi život ako to ukinemo u ovom domu stvorit ćemo uvjete da se ljudski život ne štiti a onda možemo raspravljati kako da to e, učinimo Irska, e, Malta, Poljska to rade. I e, Salvador im se sada pridružio. Taj zakon treba ojačati. U Poljskoj želimo to promijeniti i osigurati da moja zemlja bude sigurnija koje žele zaštititi život prestanimo e, napaditi, e, napadati El Salvador jer se tamo štiti ljudski život. Gospođa Scott Cato ima jednu minutu. U rujnu sam posjetila jedan zatvor u El Salvador u šokirana sam onim što sam našla. Žene su u zatvoru, životi su im ukradeni zbog spontanog e, pobačaja, koji puta i zbog e, koji je nastao zbog e, silovanja. Silovanje i incest često završavaju trudnoćom. To se kriminalizira čak i u slučajevima kad je život žene ugrožen i kad e, fetus e, nema šanse da se razvije. Znamo da vlada u El Salvadoru radi na poboljšanju situacije i priznajemo rad europskih diplomata koji podržavaju žene koje su protuzakonito e, osuđene na zatvorsku kaznu trebamo osigurati da žene koje su tako zatvorene budu puštene iz zatvora. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Miguel Urban Krespo ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjednice mi tražimo slobodu za sve žene u zatvorima u El Sadvorima e, koje su zatvorene zbog spontanog pobačaja. Za, e, želimo e, da se takove prakse ukinu u cijelome svijetu. Izaslanstvo za zdravstvo i reproduktivno zdravlje kao i prisiljavanje e, trudnoće, to je e, kršenje e, njihovih prava i dostojanstva. Rodna jednakost se ne može postići. Žene moraju odlučivati o svom tijelu. Zahtjevamo od Europske unije i država članica da se založe za E, to da obiteljsko planiranje bude dostupno u El Salvadoru e, i, u Europi kao i u cijelome svijetu. Hvala lijepa, gospodine Urban Krespo. E, Beatriz Besera Bastareće ima riječ. Hvala lijepa, predsjednice. El Salvador E, zabranjuje pobačaj, čak ako je e, trudnoća rezultat silovanja i ako je žena žrtva. E, oni to smatraju ubijanjem fetusa. Sada imamo slučaj mlade žene koja je bila osuđena na 30 godina zatvora jer je pobacila E, e, e, Carmen Malo je upravo, njoj je upravo potvrđena kazna od strane suda. U El Salvadoru se vrši nasilje nad ženama, tamo su silovanja na dnevnom redu. U osnovi je to barijera za razvoj E, nema rodne jednakosti, nema jednakosti. E, e, cijenu koju plaća zemlja jeste zdravlje žena. Stoga zahtijevamo da u ovom domu dođe do konsenzusa za ono što je tražila visoka predstavnica za ljudska prava un da se zatvorske kazne ukinu i žene oslobode. Hvala lijepa. Ah, gospođo Bastaračeja, s Pas ima riječ. Hvala predsjednice. Htjela bih zapitati salvadorske vlasti, tko ste vi da odlučujete o tijelu žena? Kako se može spontani pobačaj kriminalizirati? Mi ovdje imamo poštivanje ljudskih prava i e, borimo se za prava žena u El Sadvaru. Država i crkva nemaju pravo da krše naše ljudsko dostojanstvo. Moje tijelo je moje tijelo i moja je odluka hoću li e, e, imati pobačaj ili ne. Sve žene na svijetu moraju imati pravo da same vrše izbor borimo se za žene koje e, e, na koje se primjenjuje taj zakon. El Salvador, e, oslobodite žene, ukinite zakone koji traže da se prijave one žene koje traže pomoć. Trebamo poduzeti akciju protiv svih oblika krženja ljudskih prava žena kao jaka feministička političarka e, stojim za međunarodnu solidarnost svih žena svijeta i pravo da odlučujemo o svom tijelu. Teodora Vasquez, e, o, njena je žalba odbijena i njezina kazna na 30 godina zatvora ostaje. To je odvratne. Gospodine Jurek, je li to pravda? 30 godina e, zatvora zbog spostanog pobačaja. Kako se to može smatrati kaznenim dijelom? Imamo plavi karton za vas. E, g Gospodin Luke ima plavi karton za vas. Gospodin Luke. Gospodin Luke ima plavi karton za vas. Ne, nemamo odgovora. E, žao mi je gospodine Luke, e, plavi karton nije e, prihvaćen. da idemo dalje sa popisom govornika. Plavi karton gospodina Lukeja je odbijen. Sljedeći govornik Agnješka Kozlovska-Rajević. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjednice, dame i gospodo. Danas govorimo o El Salvadoru, maloj latinoameričkoj zemlji 1998. je uvedena zabrana na pobačaj. E, nema prekida trudnoće. To je strašan zakon. Žene se tretiraju kao roba. Prava im se ne poštivaju. E, nemamo niti prezumcije e, nevinosti E, žene koje pobace i donesu na svijet mrtvo dijete e, se osuđuju na zatvorske kazne. E, stoga je trudnoća za mnoge žene drama, naročito žene koje nisu, koje nemaju partnera, a zanesu u u, u dobi od 10 do 19 godina imamo ogroman broj smrtnih slučajeva zbog eh, komplikacija u trudnoći. Eh, žene sa teškom trudnoćom ne idu u liječniku. Apeliram na vladu El Salvadora da prekine ovo neljudsko postupanje sa ženama da imaju izuzetke za prekid trudnoće i da se drže međunarodnih e, pravnih standarda jer oni kažu da to nije kazneno djelo. E, nadam se da Poljska e, e, e, neće nikada imati zakone kao El Salvador. Pokušaju da se to uvede u Poljskoj su doveli na ulice tisuće žena. Njima izražavam svoju solidarnost. Gospodin Jurek ima plavi karton. Gospođo Kuzlovska-Rejević, prihvaćate li taj plavi karton? Dobro, gospodin Jurek. Hvala lijepa. E, e, e, u programu vaše stranke stoji da pravo na život treba zaštititi i Ustavni zakon u Poljskoj je to odluči. Hoće li to ostajati samo papirnati tigar? Zašto ne reagirate na gaženje prava na život? Gospođa Koslovska će odgovoriti. Gospodine zastupniče, e, tri iznimke za pobačaj. E, e, mi želimo da se ta izuzeća primjenjuju i u El Salvadoru. Moguće je zaštititi život, ali treba štititi i život žena. One su državljanke s punim pravima. Hvala lijepa. A sad dođemo za govornike klubova. Prvi dobiva riječi za SID Francisco Asis. Izvolite. Hvala vam, predsjednice. Hvala predsjednice. Gospođa Laskes je u zatvoru već 10 godina osuđena je na 30-godišnju zatvorsku kaznu koji je to zločin koji je počinila, što je rodila mrtvorođeno dijete i u zatvoru je u čeli sa 72 žena na susreću pa europske institucije se zalažu za oslobađanje Teodora i drugih žena koje su podvrgnute jednakoj okrutnosti i nehumanosti. To proživljavaju te žene koje su osjeđene na dugoročne zatvorske kazne. Pritisak jednih e, Europske unije na vlasti El Salvadora mogla bi okončati stanje u kojem se nalaze ove žene. Već čitav niz godina žene su pobudile, probudile svijest mnogih i pokrenule raspravu o prekidu kažnjavanja pobačaja. Danas vidimo da drugdje u svijetu postoje zakonodavni prijedlozi kako bi se uvela humanija sudska praksa i mislim da postoji mogućnosti da vlasti El Salvadora prestanu sa ovim okrutnim i neljudskim spektaklom. Hvala vam, gospodja riječ jednu minutu. Vlasti u El Salvadoru smatraju žene i djevojke kao inkubatore do te mjere da ženska bića završavaju od 2 do osam godina zbog pobačaja i do 15 50 godina zbog pobačaja. Zdravom razumu ovo zvuči kao čudna mora. U biti ovo se radi o stvarnosti, svakodnevnoj stvarnosti žena i djevojaka u El Salvadoru godine 2017. Za one koji su u ovom domu i koji smatraju da, su, da, se to nas ne tiče i da se tu spašavaju životi, ja im postavljam pitanje koliko još žena i djevojaka treba pretrpjeti i umrijeti prije nego što shvatite da se ovdje radi o ciničnom ubijanju ljudskih bića i ubojstvu, ne znam za što vi mislite o tome, ali ja sigurno neću prepustiti žene i djevojke svojoj sudbini. Hvala gospodinu sada Teri Renke. Hvala vam, Teodora i Evelin dvije su žene koje su protrpjele nepodnošljive teškoće. Ne samo da su morale pretrpjeti spontani pobačaj, već sada osuđene na dugogodišnje zatvorske kazne zbog e, optužbe ubojstva. Sa salvadorskim vlastima poručujem oslobodite Teodoru Evelin i sve druge žene koje su u zatvoru zbog pobačaja. Trenutni zakon u El Salvadoru je mizoginija pretočena u zakon. Tu se radi o nekoj nakradnoj ideologiji i patrijarhalnom tumačenju ženskog tijela, bez obzira gdje je žena rođena, njeno tijelo njoj pripada, a ne državi ili muškarcima koji misle da znaju što trebaju one činiti s tim tijelom. Žene imaju pravo na svoje tijelo, moje tijelo, moja prava. Hvala vam, gospođenke. Sada gospođe Garcia Perez. Hvala vam, predsjednice. Teodora Del Carmen ima 34 godine i već više od deset godina je u zatvoru. Deset godina zatvora zato što je ostala bez djeteta tijekom prijevremenog e, poroda vlasti El Salvadora jučer su potvrdile zatvorsku kaznu od 30 godina. Dakle, kažnjava se žene u El Salvadoru. Ona nije jedini slučaj takav slučaj. Više od 30 žena u Salvadoru su imale, doživjele spontani pobačaj i našle se u zatvoru zbog toga. Vidimo kada mi u Europi vidimo da su žene ostale bez slobode zato što odlučuju o svojom životu, mi to ne možemo trpiti. Ovdje se govori o ljudskim pravima, o vanjskoj politici, o politici suradnje Europske unije. Europska unija mora jamčiti prava na gen prava žena u cijelom svijetu, jer njihova borba je naša borba, naše tijelo je naša sloboda i u Europi ćemo i dalje raditi na oslobađanju svih žena diljem svijeta. Hvala vam, gospođo Garcia Perez. Sada prelazimo na slobno javljen za riječ. Gospodin Polčak, imate riječ. Hvala vam, predsjednice. Kada je gospodin Jurek zaključio svoj govor, mislio sam da se govor, da tu govori o nečem sasvim drugom, jer tu nije bilo ničeg o solidarnosti sa ženama i razumijevanju da se tu e, spontano pobačaja ili mrtvorođene djece. Dakle, ja naravno nisam ljubitelj prekomjernog broja pobačaja, ali moram uzeti u obzir i određene okolnosti o kojima se ovdje radi. Tako da želim izraziti svoju solidarnost prema ženama u El Salvadoru koje su pogođene ovakvim zakonodavstvom. Mislim da to zakonodavstvo, zakonodavne mjere trebaju svi razumni ljudi ovdje osuditi, pa i poljski dogmatici. Gospodine Polčak, Marek Jurek vam želi postaviti pitanje putem postupka plavog kartona. Da li pristajete odgovoriti na pitanje? Ne. Dobro, idemo dalje. Nikola Kaputo ima riječ. Hvala, predsjednice. Ova rasprava pobačaju uvijek budi pitanje savjesti. Tu se radi o kulturnim i vjerskim pitanjima. No tu je jedna granica preko koje se ne smije ići, a to je pravo i dostojanstvo žena. El Salvador ima restriktivno zakonodavstvo po tom pitanju. Evelyn Cruz je, na primjer, osuđena na 30-godišnju zatvorsku kaznu zbog spontanog pobačaja po pitanju jednakosti između žena i muškaraca, Europski parlament je rekao da su žene te koje su odgovorne za svoje spolno reproduktivno zdravlje. A u ovom slučaju imamo jasan slučaj kršenja ljudskih prava od strane vlasti El Salvadora. Europski parlament mora učiniti sve što je u njegovoj moći da sve te žene koje su u zatvoru budu oslobođene Hvala vam gospodine Kaputo. Notijas Marijas je sljedeći. Hvala predsjednice. U Salvadoru vidimo doista nevjerojatne stvari. Zakon predviđa zatvorsku kaznu ukoliko imate mrtvorođeno dijete ili ukoliko dođe do spontanog pobačaja. O tome se tu radi. A to je nešto što doista svi ovdje trebaju osuditi. Nemoguće je vratiti se na e, prezumciju nevinnosti. Ne možemo zamisliti da svaki mrtvorođeni embrion ili spontani pobačaj je odgovornost, ista isključiva odgovornost e, žene i što, što se mora završiti zatvorskom kaznom. Tu je primjer Evelyn Cruz koja je osuđena na dugogodišnju zatvorsku kaznu. Dakle, moramo se baviti tim slučajevima zbog kojih je 147 žena osuđeno. Mislim da će sve strane se složiti da se to osudi. Hvala vam, gospodin Marija Sada Ernesto Urstason ima riječ. Hvala vam, predsjednice. Od 1998. pobačaj je kažnjivo gonjivi od prilike 120 žena je od 2000. na ovamo osuđeno na zatvorske kazne među 30 i 50 godina, bez obzira na to da li su bile e, silovane i da li je njihovo zdravlje bilo dovedeno u opasnost. Ja se e, želim solidarizirati prema Teodori koja je već preko 10 godina u zatvoru i Evlin koja ima još 10 godina zatvora i Danas parlament s pravom traži da se te žene oslobode i da se prilagodi zakonodavstvo da se te žene oslobode. I nismo daleko od toga jer trenutno u Kongresu El Salvadora postoje inicijative da se zakonodavstvo tako da je doista nužno da Europski parlament pruži jaku pomoć kako bi se promijenila ta situacija. Izaslanstvo Evropske unije u El Salvadoru puno e, čini dobrih stvari u El Salvadoru u tom smjeru i bilo bi dobro da e, iduće godine dođe do promjene u zakonodavstvu, da žene budu oslobođene i da se nikada krivično kazne nego ni žena zbog pobačaja. Hvala vam, gospodine Urteson. Imam još jedan zahtjev za riječ. Gospodin Kan. predsjednica od 1998. pobačaja u El Salvadoru je kazneno gonjen e, u bez obzira na okolnosti. Svaka žena, pa i ona koja je spontano, imala spontani pobačaj, izlagužu se opasnosti zakonske kazne do 50 godina. Posljedično tome, mnoge žene su e, krivično gonjene i mnoge su umrle prilikom e, poroda. To predstavlja veliku bol nebrojnim ženama. Juče smo čuli da je sud odlučio potvrditi za Carmen Vasquez 30-godišnju kaznu. To je jasan korak unatrag glede ženskih prava negirati ženova prava, e, seksualna i reproduktivna prava je kršenje njihovih ljudskih prava. Pozivamo El Salvador da podrži promjenu zakonodavne mjere kako bi se dekriminalizirao pobačaj u određenim okolnostima. Također pozivamo vlasti da e, uvedu moratorij na provedbu postojećeg zakonodavstva. Današnja rezolucija je poruka tim ženama, vi niste same, mi smo uz vas u ovoj borbi. Hvala gospodine Kan. Gospodin Jurek ima još riječ. Članak 164. E, poslovnika postoji i želim se pozvati na njega da reagiram. Hvala vam predsjednice. Dopustite da pozovem vašu pozornost na ono što su rekli gospoda Polček i gospođa Soraya Post. Vi koristite podatke Amnesty International. Mi tu govorimo o organizaciji koja je proglašena organizacijom koja se zalaže za pravo na pobačaj. Ta organizacija Amnesty International smatra dijete nečim što se može odstraniti iz tijela žene. Saslušajte što vam vlasti iz El Salvadora imaju reći. Nemojte slušati tu propagandu. Hvala na komentarima. Prema članku 164 poslovnika sada ćemo saslušati gospodina Vela, predsjednika komisije. Hvala vam predsjednice, uvaženi zastupnici. Europska unija je jako svjesna situacije žena koje su gonjene u El Salvadoru zbog pobačaja. Europska unija ne komentira pravne odluke, već po, smatra razmatra e, situaciju ljudskih prava. Ljudsko prava. Ljudska prava su jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije i stoga Europska unija e, jako drži do prez, prezumcije nevinosti i e, proporcionalnosti da popratimo situaciju. Europska unija je u kontaktu s lokalnim udrugama kao što su udruge građana koje pružaju podršku ženama i djevojkama tijekom suđenja. U okviru Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava Europska unija također pruž, pružala pomoć, pravnu pomoć organizacijama koje se zalažu za ljudska prava. nedovoljna prisutnost službi za zaštitu e, seksualnog reproduktivnog prava je još jedna prepreka za e, pomoć ženama. Europska agenda u Salvadoru bavi s tim pitanjima. Što se tiče ljudskih prava, apsolutna zabrana pobačaja koja je u Ustavu i kaznom zakonu El Salvadora i predstavlja nešto što je zabrinjavajuće. Tim prije kada se radi o tome da može biti ugrožen život žena i djevojčica i kad se radi o pobačaju. Dakle, apsolutna zabrana je predstavlja problem u čitavom nizu zemalja u Južnoj Americi. Europska unija je pokrenula raspravu o ovom pitanju na najvišoj razini u El Salvadoru i pozdravlja reakcije vlasti El Salvadora koje žele poboljšati zabrinjavajuću situaciju prava žena. U okviru te inicijative Europska unija podržava program Ciudad Mujer, dakle grad, gradovi žena kojima je cilj da se poboljšaju prava žena glede seksualnih prava, isto tako da se bori protiv rodnih e, rodno orijentiranog nasilja. Europska unija El Sa nastoji pomoći El Salvadoru u smislu pomoći rješavanja ovog pitanja. Hvala vam. Kiitos ja nyt eh, ilmoitan, keskustelun hvala povjereniku Veli. Imamo šest prijedloga za rezoluciju od kluba zastupnika. Glasat će se danas. Glasanje počinje u 12 sati. Do tada prekidamo raspravu.